razvoj satelitske tehnologije u cilju uspostave sustava za globalno praćenje letova. Dakle, to je predmet sljedeće rasprave i prvo ću dati riječ gospodinu Hameru, koji je autor usmenog pitanja. Hvala vam lijepo gospođo predsjedavajuća, gospođo dame i gospodo. U ime odbora za promet bih htio postaviti pitanje vezano uz sustave za globalno praćenje letova pomoću satelita i kratko vam predstaviti to pitanje. Mnogobrojne studije na području zrakoplovstva manjkavosti današnjih sustava i potrebu za točnim i stalnim lociranjem e, aviona. Možemo se potretiti na tragičnu priču Malaysia Airlines, e, let broj 380, isto tako i e, let Air France pod brojem 447 i još mnogobrojnih drugih takvih slučajeva. Samo 30% svjetskog zračnog prostora je obuhvaćeno trenutnim sustavima praćanja. To, nas, eh, to nam otežava potragu, ali i spašavanje. Dakle, moramo djelovati. A jedan od najobećavajućih eh, sustava je automatski zavisni sustav za nadzor zrakoplova poput pomoću satelita ta tehnika omogućava bolju kontrolu i bolje upravljanje zračnim prometom, a prije svega nam dopušta veću sigurnost, ali i veću učinkovitost i više kontrole, te manje troškova za infrastrukturu. Dakle, tu se radi o situaciji gdje čak tri, imamo tri puta pobjedu. E, moramo sada pomisliti ponovno našim e, mjerama kako bismo spasili živote i Međunarodna organizacija za civilno zakoplovstvo i kao dijeli naše napore. Dakle, odbor i organizacija kao traže Međunarodnu telekomunikacijsku uniju pod kraticom UIT da na svjetskoj radiokomunikacijskoj konferenciji ove godine u Ženevi dodijeli posebno radiofrekvencijski pojas. Imamo jasno pitanje našeg odbora što misli komisija o satelitskoj tehnologiji za globalno praćenje letova i što komisija misli o tom zahtjevu da se pri svjetskoj radiokomunikacijskoj konferenciji dodijeli potreban radiofrekvencijski pojas kako bi se omogućile takve satelitske tehnologije. Mi sa pažnjom očekamo vaš odgovor, gospođo povjerenice. Hvala vam. Hvala lijepa. Želim zahvaliti autoru što je prenio pitanje povjerenici i sada dajem povjerenici mogućnost za odgovor. Gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnici u parlamentu, dopustite mi da vam se danas četvrti puta obratim e, također po važnoj temi. Komisija smatra da je satelitska tehnologija za globalno praćenje letova pozitivan razvoj. Nakon nesreće leta Air France 447 Europa je počela rad na mogućnostima za praćenje i za pronalaženje zrakoplova u opasnosti. Nestanak Malaysian Airlines leta 370 je omogućio ubrzavanje tog procesa u Europskoj uniji. 9.7.2015. godine Odbor je dao pozitivno mišljenje na prijedlog komisije da se izmjeni i dopuni uredba 965 iz 2012. koja se odnosi na zahtjeve za e, snimke zrakoplova i također za sustave za praćenje zrakoplova. Dakle, kada je riječ i o zakonodavstvu i mogućnostima za praćenje zrakoplova, mi se temeljimo na učinkovitosti, što znači da ne dajemo prednost niti jednom pojedinom rješenju sve dok tehnologija koja se koristi odgovara traženoj svrsi. Naši propisi će omogućiti potrebnu fleksibilnost i također će uzeti u obzir brojne tehnološke opcije postojeće, također i buduće, poput e, sustava za e, traganje i praćenje, također i sustava ADS povlaka B. Te propise podupiru među, e, zemlje članice i temelje se na tri zahtjeva. Kao prvo, tehnologija mora biti neutralna i temeljiti se na učinkovitosti i također je treba odrediti kako e, bi veliki transportni zrakoplovi automatski emitirali svoj signal i kako bi se moglo putanju zrakoplova platiti upravo u svrhe traganja i spašavanja. Drugo, e, s obzirom, kako bi relevantna oprema mogla sigurno djelovati, onda se treba predvidjeti također i pomoćni izvor napajanja i također ne funkcije praćenja zrakoplova. To se na izgled učinilo u e, upravo, u, slučaju e, leta Malaysia Airlines 370. Također, zrakoplovni prevoznici i proizvođači moraju potražiti najučinkovitije rješenja. Prijedlog je podnesen parlamentu i vijeću na razmatranje i na tom temelju treba usvojiti obuhvatno zakonodavstvo i objaviti ga do kraja godine. Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo i kao rira s time u skladu međunarodne propise. Mi nadalje aktivno radimo na E, pružanju putnicima mogućnosti internetskog povezivanja putem satelita. Takvi sustavi mogu podržati i naprednu komunikaciju između zraka i zemlje, dakle to će nam omogućiti da u stvarnom vremenu pratimo kretanje leta sa terena. E, vratimo se međutim sada na e, tehnologiju ADSB. Ova opcija jest zanimljiva, no komisija želi istaknuti da to je tek jedno od mogućih rješenja. Postoje različite opcije koje je komisija opisala u tehničkom radnom dokumentu koji smo dostavili Međunarodnoj organizaciji za civilno zrakoplavstvo. Kada je riječ o radiokomunikacijskoj konferenciji, Europska unija kao takva nema pravo glasa u Uniji. U ponedjeljak vijeće je usvojilo zaključke koje se odnose na međunarodnu konferenciju, ali nije se pozabavilo ovom tematikom. Zbog toga mi pozdravljamo rezoluciju Europskog parlamenta i radit ćemo sa zemljama članicama prilikom konferencije kako bi one pružile podršku našeg, našem prijedlogu tijekom e, pregovora. Dakle, u sažetku komisija podržava predlaganje tehnologije ADSB na konferenciji i također e, uredbu ITU-a o radiofrekvencijskom pojasu. Također u pripremama za e, radijsku konferenciju e, zemlje članice su također iskazale svoju potporu tehnologiji ADSB znači satelitskoj tehnologiji automatskog zavisnog sustava za nadzor zakupova i e, traži da također to bude u skladu sa i kao ovim standardima. Evo time se zaključilo svoje izvješće. Hvala. Hvala lijepa. A sada ćemo e, prvo dati riječ predstavnicima klubova zastupnika. Prvi je na redu gospodin Marinesku i ime EPP-a. Hvala vam, lijepa, gospođo predsjedavajuća. Nažalost, nemamo prijevoda. Ne postoji dobar sustav za praćenje letova, te nije moguće dakle, pratiti letene, samo je to moguće činiti na 30% svjetskog zračnog prostora nad oceanima i nad jednom dijelu, dijelu Afrike ne postoji praćenje zbog e, manjkave infrastrukture. Ovaj sustav koji se danas koristi je vrlo skup, ali i vrlo neučinkovit. Letovi se ne mogu dobro odrediti, već samo e, ne mogu se odrediti u svakom trenutku, već samo u određenim vremenskim razmacima. Znači, znači posao nije dobro uređen. Imamo tehnološko rješenje koje bi nam moglo dopustiti dobru pokrivenost. To je sustav ADS B on se već može primijeniti na postojeću infrastrukturu, a to će biti moguće isto tako uskladiti sa satelitskom tehnologijom. E, potrebna je samo dodjela radiofrekvencijskog pojasa, a to će se dogoditi u okviru svjetske radiokomunikacijske konferencije e, i e, na zahtjev organizacije KAO Sljedeća svjetska konferencija će se održavati u studenom 2015. a ona iduća tek četiri godine kasnije, što znači da moramo sada djelovati kako ne bismo izgubili četiri godine. To će dovesti do dodane vrijednosti u zračnom prostoru, bit će važno za uspješnost e, potraga i spašavanja, ali isto tako i za transatlantske letove. I kao i EASA, podupiru taj zahtjev e, i to su javno najavili. Mi pozdravljamo stav komisije te bismo ju zatražili da poduzme potrebno pri državama članicama kako bi dobili tamo podršku u okviru Svjetske radiokomunikacijske konferencije ove godine. Hvala lijepa. Hvala gospodine Marinesku što ste se pridržali također zacrtanog vremena. Sljedeća govornica je gospođa Anderson u ime socijalista i demokrata. Izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. Zakonodavna tijela industrija i građani slažu se da je praćenje zrakoplova putem satelita nešto što treba hitno poboljšati. Uspješna europska satelitska industrija spremna je odigrati svoju ulogu u tom kontekstu. Nedostatak dodjele radiofrekvencijskog spektra je problem koji je doista značajan nije riječ samo o traganju i spašavanju, nego također i o povećanju naših sposobnosti da se pruži pomoć zrakoplovima u nepovoljnim uvjetima i također i sprječavanju um, oštećenja zrakoplova i kretanje zrakoplova kraćim putanjama. Um, mi smo već predložili reviziju dodjele radiofrekvencijskih spektara. Naši građani traže tu dodatnu sigurnost i razlog za povjerenje u zrakoplovni sustav, tako da pozdravljam ovo usmeno pitanje i pozivam kolege da podrže ovu rezoluciju. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospođa Foster. Izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća i hvala povjerenice. Pozdravljam ovo usmeno pitanje koje je postavio naš kolega Mihael Kramer i mislim da je ono stiglo doista u pravom trenutku. Ironično ovo reći, ovo pitanje radiofrekvencijskog petra za civilno zrakoplovstvo postavila sam prije 30 godina kada sam radila u odboru za industriju, a u tom e, trenutku to je bilo zbog e, porasta mobilnih telefona i prije Galilea. Dakle, u svakom slučaju napredovali smo u međuvremenu. I to je upravo ono što je učinila i tehnologija. Tako da mi moramo biti u mogućnosti iskoristiti ove napredne i sofisticirane sustave za praćenje letova. Naši istražitelji uživaju povjerenje javnosti koja zna da će oni istražiti u potpunosti sve nesreće nezgode i zbog toga je naša dužnost pružiti im istražiteljima i sva sredstva kako bi obavljali svoj posao. Zbog toga pozdravljam raspravu o ovoj temi i želim zahvaliti izvjestitelju i naravno želim reći da izvjestitelj uživa podršku našeg kluba. Hvala. je riječ gospodin Telička. Hvala. Jasno je ne samo da podržavamo pitanje, nego također i da e, smo sudjelovali u izradi istoga. Ono što ste danas rekli kao odgovor na pitanje pokazuje da komisija poduzima sve potrebne napore i naravno to moj klub cijeni. Drugo, rekli ste da E, paket za zrakoplovstvo o kojem će se razmatrati na početku prosinca će svakako sadržavati potrebne prijedloge. Kada sagledavamo vaša tri elementa koje ste naveli, tri prioriteta, Naravno, rezervno napajanje je svakako potrebno, no kada je riječ o neutralnosti tehnologije, ja bih rekao da je to svakako potrebno, mi ćemo razmotriti i ocjenu učinka, ali e, prioritet je međuoperabilnost. Također e, govorili ste o troškovno učinkovitim rješenjima. Za mene to znači ne najjeftinije rješenje, nego najprekladnije rješenje koje može ostvariti traženo. I na kraju mislim da bismo trebali E, si zadati što e, kraće rokove u tom smislu, ali e, sada nažalost nema vremena da govorimo o radiofrekvencijskom spektru. Hvala. Sljedeći ima riječ gospodin Ertug. Hvala vam lijepa gospođo povjerenice. Naravno da ja podržavam zahtjev kolege Kramera. Samo bih moje javljanje za riječ ovaj put posvetio općoj zakupovnoj aktivnosti. Ja mislim da bismo taj sustav trebali moći proširiti i na male zrakoplove. Primjerice francusko zrakoplovno tijelo je u svojoj studiji naglasilo da se u prosjeku e, događa 15 nesreća godišnje, a u 50% tih slučajeva dolazi do smrtnih slučajeva. Stoga mislim da ovdje e, postoji potencijal da možemo spriječiti takve teške nesreće i zbog toga se ja zalažem za to da imamo uvođenje, e, općenito uvođenje tog sustava ADS polaka B, a Uzgled rečeno, 2008. godine Europski parlament već imao izvješće na vlastitu inicijativu. E, tu je tražilo strategiju o zakoplovstvu i ništa nismo zaprimili s tim u vezi od strane komisije. Stoga još jednom ulažem molbu da se tu komisija aktivira. Hvala lijepa. Hvala. Hvala uvaženi kolege, povjerenice. Sigurnost zrakoplovnog prometa je svakako povezana sa e, tehnologijom za zrakoplovstvo. U ovom trenutku ovaj sustav segmenata letova pa e, samo u 30% slučajeva letovi su pokriveni tim sustavom zato jer postoje područja gdje e, koja nisu pod nadzorom satelita, recimo o šume ili oceani. Prema i kao sustav DSB će omogućiti veću sigurnost sustava za navigaciju i također će povećati učinkovitost upravljanja zrakoplovnim prometom. Mene zanima je li komisija već razmotrila eventualne sigurnosne poteškoće u vezi sa sustavom ADSB i je li već odredila rokove za primjenu sustava ADS povlaka B na europski zrakoplovni prostor. Hvala. Zrakoplovne nesreće u Europi e, nas doista rasužuju i to je značilo također i gubitak više desetaka ljudskih života, no teško je razjasniti koji su uzroci tih nesreća. Danas u digitalnom dobu, u dobu naprednih tehnologija, neprihvatljivo je da samo 30% zrakoplovnih e, kompanija imaju sustav za lociranje i praćenje zrakoplova vlade i nadležna tijela za civilno zrakoplovstvo trebaju djelovati učinkovitije na ovom području i na taj način povećati sigurnost letova. Komisija treba hitno usvojiti mjere kako bi se na svjetskoj razini primijenio ovaj sustav nadzora, no pri tome treba paziti da ne dođe do kršenja ljudskih prava i da se poštuje suverenost država. Hvala. Hvala. Preostalo nas je tek nekolicina. Zamolila bih kolege da za tišinu kako bi gospođa Bulc mogla održati svoj zaključni govor. Izvolite. Gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnici, komisija želi zahvaliti Europskom parlamentu i gospodinu Krameru na ovom pitanju koje odražava i brige i zahtjeve europskih građana. Mi potpuno podržavamo sve korake u smislu sustava za praćenje zrakoplova potput sustava ADSB, a također iščekujemo dalje korake koje će se poduzeti na temelju zakonodavnog rada koje sam ocrtala u svom uvodnom izlaganju. Nadam se da to razjašnjava napore koje je poduzima komisija kada je riječ o određivanju prihvatljivih, sigurnih i troškovno očinkovitih rješenja za globalno praćenje zrakoplova. I radujemo se budućoj suradnji sa vijećem i sa parlamentom za pravovremeno usvajanje odgovarajućih regulativa. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa povjerenice na vašem kratkom i sažetom odgovoru. Ovime zaključujemo raspravu o ovoj temi. Imamo jedan prijedlog rezolucije o ovom pitanju. Glasovanje će se održati danas. Još nam je preostalo nešto malo vremena do 11.30, tako da ćemo sada prekinuti zasjedanje do